Good morning. Uh, colleagues, uh, would like to welcome the Dobro jutro, dragi kolege. Pozdravljam uh, članove odbora LIBE i odbora FE na ovo današnje zajedničko saslušanje. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu predsjedavati s predsjednikom odbora LIBE, Klodom Moraešom. Suradnja naših dvaju odbora je odlična. Na mnogim temama smo radili zajedno. Danas ćemo se vratiti na jedno od najvažnijih tema kojima se naša dva odbora bave, a to je pristupanje Europske unije i Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Nalazimo se sada u ključnom času u lipnju 2017. godine, naime, Europska unija je potpisala Istanbulsku konvenciju i sada očekuje da vijeće napravi e, sam e, pravila e, za ponašanje vezana za Istanbulsku konvenciju, dakle etički kodeks za Istanbulsku provedbu Istanbulske konvencije. Međutim, mi kao Europski parlament želimo napraviti više, ne samo čekati. Želimo se zalagati za brzu i potpunu primjenu Istanbulske konvencije. A pravna služba Europskog parlamenta predstavit će pravne aspekte Istanbulske konvencije i mislim da će to biti jako važno u tom smislu. A sada predajem riječ e, kolegi Moraješu. E, hvala e, lijepa kolegice i zajedno sa članovima dakle odbora Libe i FEME moći ćemo saslušati što nam kaže pravna služba Europskog parlamenta o važnim aspektima Istanbulske konvencije. Da li Evropska unija dakle ima e, kako se odnosi potpis Europske unije kao takve, e, pa zatim nadležnosti e, država članica Europske unije vezano za sadržaj konvencije. Posjećam vas, 4. ožujka komisija je dala dva prijedloga vezana za konvenciju za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji, dakle o konvenciji. Najprije je e, dakle bilo potpisivanje ime Europske unije, a nakon toga potpis samog vijeća. 12. rujna 2017. parlament je usvojio prijelaznu konvenciju koja je uputio čitav niz aspekata vezano za države članice gdje je rečeno i uzeto u obzir da će postupanje Europske unije omogućiti e, pravne okvire e, kako bi se na taj način E, zaštitile e, žrtve e, u domaćim i vanjskim politikama Europske unije. Dakle, uz taj kratki uvod prelazim, predajem ponovno riječ kolegici koja predsjedava odborom FEM. Hvala, a sada ja dajem riječ predstavnicima pravne službe. Koliko vremena? 12 do 15 minuta, izvolite. Hvala e, lijepa poštovani predsjednici i poštovani zastupnici. Pravna služba dobila je zahtjev da da pravno mišljenje predsjedavajućih odbora LIBE i FEM vezano za pristupanje Europske unije i Istanbulskoj konvenciji. Radi se o konvenciji Vijeća Europe koja se bavi pitanjima sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama kao i nasilja u obitelji. Konvencija E, je stupila na snagu od kolovoza 2014. godine i do sada su e, sve zemlje članice Europske unije potpisale konvenciju, međutim nisu je sve ratificirale. Konvencija je otvorena također za potpisivanje od strane Europske unije u skladu sa člankom 75. stavkom 1. Europska unija je 15. srpnja 2017. godine potpisala Istanbulsku konvenciju na temelju dvije odluke vijeća. Međutim, 2017. godine pojavile su se pitanja e, od strane Europske e, komisije, vezano za potpisivanje e, konvencije. I e, sada, ovisno o pravnim temeljima i vezano za provođenje nadležnosti Europske unije kao i činjenicu da je vijeće e, podijelilo odluku o potpisivanju konvencije. To znači da je vijeće usvojilo dvije zasebne odluke, jedna koja se odnosila na elemente konvencije o e, pravosudnoj suradnji u kaznenim pitanjima, a drugo je o azilu i nereformanu. Pravna služba e, se bavila tim pitanjima. U ovom kratkom izlaganju sažet ću ono e, što je zaključilo la pravna služba o tome. Prvo, o pravnoj utemeljenosti potpisivanja Istanbulske konvencije. Podsjećamo da je Istanbulska konvencija e, sveobuhvatan instrument zaštite ljudskih prava. Bavi se među inima sprečavanjem nasilja nad ženama, zaštitom i potporom koja se daje žrtvama kad i definira se kazneno dijelo u e, tom području. Postoje također i poglavlja vezane za postupovna pitanja kao i o migracijama i azilu. Konvencija predviđa također i mehanizam nadzora. Komisija je dakle predložila da se konvencija potpiše na temeljama članaka 82.2 i e, jednog članka iz temeljnog ugovora o Europskoj uniji koje se bave pitanjima žrtama i sprečavanjima kaznenog djela. Vijeće je međutim zauzelo drugačiji stav. Prvu je odluku vijeće utemeljilo na članku 83. paragrafu 1. TFEU-a koji govori, bavi kaznenim zakonom kao i 82. tog istog temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Vijeće je naime uočilo e, dva područja koja su isključivo u nadležnici Europske unije, a to se odnose na trgovinu ljudima i seksualnom iskorištavanju. Dakle, vijeće je nadležnost Europske unije pokrenulo samo u mjeri u kojoj postoji preklapanje između te dvije direktive. Jedna je direktiva Europske unije o trgovanju e, ljudima i seksualnom iskorištavanju, a druga o kaznenom gonjenju a drugo je vezano za zajednički sustav azila u Europskoj uniji. Jer e, tu se pravna osnova koja se koristi e, može objasniti različitim e, sastavom u vijeću i različitim stavovima Irske i Ujedinjenog kraljevstva. Jer E, se e, s druge strane pak temeljilo na sudskoj praksi e, suda Europske unije. U svakom slučaju analiza se mora temeljiti na objektivnim kriterijima. Ako komisija usvoji i jedan pravni akt, onda mora postojati jedinstvena pravna utemeljenost koju treba se rukovoditi glavnim sadržajem E, pravnog propisa. Ali ako istovremeno postoje vrlo tjesno e, srodni e, predmeti, dakle sadržaj, onda e, to e, mora biti e, također utemeljeno na dvije različite stvari, ali ta dva sadržaja, ta dva merituma moraju biti vrlo tjesno isprepletena i nerazdvojiva. U tom slučaju, naglašavam, to je zapravo izuzeće, a ne pravi, iznimka, a ne pravilo. U svakom slučaju ovdje su ustanovljena dva dominantna E, elementa e, jedan prava žrtava kaznenog dijela, a drugo je sprečavanje da do kaznenog dijela dođe. Dakle, to je bilo ono što je temeljeno E, na, e, na tome se temelji potpisivanje. Što se tiče pitanja azila, oni su po našem mišljenju sporedni u odnosu na ove prve, jer to je dio koordiniranih politika i cjelovitog odgovora e, strana u konvenciji. To je više vezano za potpisivanje sveobuhvatnih politika i mjera za zaštitu žrtava i pomoći žrtvama, svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Osim toga, odnos između opt-out protokola prilikom izbora pravne utemeljenosti mi smo došli do zaključka da je protokol broj 1 o pristupanju e, Ujedinjenog kraljevstva i Irske po pitanju pravosuđa, dakle da ne može imati ama baš nikakav utjecaj na pitanju pravne utemeljenosti po pitanju usvajanja osporavane odluke. Drugim riječima radi se o pravnoj utemeljenosti mjere koju e, treba zapravo procjenjivati na temelju objektivnih činjenica kao što je predominantna svrha mjere u tom e, smislu gdje znači da bi se protokol trebao primjenjivati, a ne obrnuto. Kraj citata. I dakle, nužno je uključiti zasebnu pravnu osnovu o azilu. Što se tiče samih e, veza sa kaznenim e, zakonom, odnosno sa kaznenim e, pravom tu je Europski sud vrlo jasno rekao je da je pravna utemeljenost e, internog zakonodavstva ono koje određuje njezina glavna komponenta, a dok se ostala pravila moraju biti e, dodatna što se tiče te pravne nadležnosti. Države članice smatraju da je to dio odredbi vezanih za kazneni e, zakon, odnosno kazneno pravo. A ostali elementi su e, dodatni elementi i e, što se tiče dodavanja članka 83. stavka drugog prema E, pravnom stanovištu Evropsko, Suda Europske unije to nije nužno. Dakle, zaključi naše službe su sljedeći. <clears throat> Članak 82. točka 2. TFEU-a po pitanju prava žrtava kaznenih dijela i članak 84. po pitanju sprečavanja kaznenih dijela čine se da su pravi pravna temelji, baš kao što je to predložila Europska komisija. Dakle, to su dobri pravni temelji e, za primjenu ove konvencije. A sada po drugim pitanjima dajem riječ kolegi Tamašu Lukačiju. Najviše hvala, evo ja ću nastaviti s ovim drugim pitanjima. To su vanjske nadležnosti Europske unije za potpisivanje Istanbulske konvencije. Najprije treba naglasiti da konvencija treba biti zaključena kao mješoviti sporazum jer i Europska unija i države članice imaju nadležnosti u polju koje pokriva konvencija. Dakle, u ovom mješovitom sporazumu i Europska unija i države članice su potpisnice, odnosno ugovorne strane. Prema ugovoru ugovor koji je potpisan ovim sporazumom države članice u europskom sustavu imaju obveze prema Europskoj uniji u smislu izvršavanja, valjanog izvršavanja sporazuma. Stoga, prema europskom pravu, a ne međunarodnom javnom pravu, Europska unija je stupila e, u ovaj sporazum i imajući to na umu pitanje koje ste spomenuli jako relevantno. Kao što vidite iz naše analize, Pitanje vanjske nadležnosti u slučaju mješovitih sporazuma jako je spor, e, složna stvar. To je <laughs> apoteoza kompleksnosti, tako bismo to mogli reći, dakle vrhunac e, složenosti. Dakle, ovdje trebamo sažeti glavne zaključke. Najprije bih htio reći da je pravna služba komisije napravila detaljnu e, detaljne nadležnosti e, država članica i komisije. Najprije analizirajmo vanjske nadležnosti. Ovo je relevantna stvar jer u polju gdje Europska unija ima isključive vanjske nadležnosti, države članice ne mogu stupati, preuzimati međunarodne obveze izvan okvira europskih institucija. Temeljem e, detaljne analize dolazimo do zaključka da zaključak četvrti gdje se radi o zaštiti podršci i različite odredbe članka šestog e, zaštne mjere, izvršenje i tako dalje e, pa spadaju pod isključivu nadležnost EU. To vrijedi isto tako i za članak 60 i 61 za traženje azila i non-refulman. S druge strane države članice izgleda da su itekako nadležne za e, članak 5. Istanbulske konvencije. Istanbulska konvencija sadrži također i poglavlje 9. sustav nadzora. Tu imamo dakle skupinu stručnjaka za nasilje nad ženama i nasilje u obitelji koje se zove također grevio. I tu imamo e, sudionike koji su predstavnici e, sudionika konvencije. E, sud pravde je jasno rekao da su te da te odredbe spadaju pod iste nadležnosti kao i od popratne odredbe. Zaključno, Europska unija ima nadležnost e, za e, promoviranje i podršku provodbe svih tih odredbi u državama članicama. Prazim sada na treće pitanje tu su dakle pravni razlozi za e, različite dijelove konvencije. Kao što smo malo prije rekli, konkretna situacija u jednoj Kraljevini Irske je razlog za dijeljenje prijedloga komisije za podjelu u, bez ulaženja u pojedinosti takav slučaj nije nešto uvriježeno u pravnoj praksi e, našeg suda i dakle ta podjela nije nužna. Članak 82. stavak 2. i članak 84. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije bili bi e, dostatni. I za kraj, što se tiče pristupa Europske unije, Istanbulskoj konvenciji i jednom drugom e, instrumentu, dakle u ovoj konvenciji za o osobama s invaliditetom želim reći sljedeće. Što se tiče UNR konvencije, zajedničko obnašanje e, dužnosti, zajednička nadležnost e, je na snazi. Države članice su imaju punu nadležnost u onim poljima koja nisu u isključivoj nadležnosti e, Evropske unije. Što se tiče un konvencije, Europska unija je podnijela deklaraciju nadležnosti i usvojila kodeks ponašanja e, gdje postoji dogovor između komisije država članica. A odluka vijeća o potpisivanju Istanbulske konvencije ne, ne spominje takav dokument. Treba znati da iako takva deklaracija nije nužna u, pravnoj praksi našeg e, e, suda, suda pravde, to je poželjno. Mi smo našli skoro stotinu sporazuma evidentirani koji pokazuju da e, izjava o nadležnosti e, se ispostavlja i tekako uvriježena praksa. I za kraj, iako je Europska unija napravila rezervacije prema UN-ovoj konvenciji, nema nikakvih rezervacija prema potpisivanju Istanbulske konvencije. Dakle, to su naše zaključici o glavnim nalazima pravne službe. Najljepša hvala na vašoj pažnji, na vašem raspolaganju za izradu do više pojedinosti i spremni smo odgovoriti na vaše pitanja. Hvala. Uh, thank you, thank you Najljepša hvala. Sada, prije nego što predam riječ uh, kolegama, da ću riječ e, su izvjestiteljima. Gospodjama Bonfoy i Bild. Gospodin Bonfoy, izvolite, imate pet minuta. Hvala predsjednice, predsjedniče, najljepša hvala na vašim eh, doista iscrpnim izlaganjima. Vi ste podsjetili povijest, dakle u lipnju 2017. vijeće je odlučilo potpisati dva dokumenta umjesto jednog samog. I to je bila jako dobra stvar eh, jer se radi o milijunima žena eh, i hitna je situacija bila i zajedno s, i mi smo to podržali. No nismo Evo, kao što ste rekli, komisija je tražila od Europskog suda razjašnjenje, tako da smo se vama E, pravnoj službi Europskog parlamenta obratio da nam se pojasni zašto tu imamo dva dokumenta, a ne jednog. I doista mi je žao vidjeti da, evo i nakon godinu dana što smo podnijeli taj zahtjev, e, stvar još nije riješena. To što inzistiramo na tome jeste da su podjela nadležnosti e, od ključnog značaja. Ovdje govorimo o tome kako će se odredbe Istanbulske konvencije primjenjivati na europske žene koje i tko će kasnije imati će biti nadležan e, za e, odnos e, s Grevijom. I što nam pravna služba objašnjava? Dakle, objašnjava da je naša sumnja bila jako opravdana. U izvješću koje smo usvojili u rujnu prošle godine tražili smo da e, se što više u većem broju e, pristupi ovome. Odluka vijeća ograničava potpise bez opravdanja, a uz veliku opasnost da se ograniči doseg Istanbulske konvencije velikim dijelom. Dakle, sav interes ove konvencije je njen e, globalni pristup, dakle ona se bavi svim aspektima našeg društva kako bi se borilo protiv nasilja nad ženama. Moj stav je uvijek bio isti, Evropska unija E, pristup Europske unije je odličan korak naprijed za sve europske žene, ali to im treba predstavljati stvarnu pomoć. Ja ovdje neću okrivljavati Europsku komisiju, već ću iskoristiti ovu prigodu i da, kako bih se obratila državama članicama. Zajedno sa suizvjestiteljicom obratili smo se napismeno Pugarskom predsjedništvu da ih pozvali da razmotre brige Europskog parlamenta i komisije, ali još uvijek nismo dobili nikakav odgovor. Ova pravna bitka bez krajna pravna bitka e, je, nema nikakvog preteksta. Ovome nije, do ovoga nije došlo, dakle vijeće e, je samo blokiralo to iz političkih razloga. Dakle, stvarnost je takva da borba protiv nasilja nad ženama nije prioritet za naše države. Još gore, neki izjavljuju da e, to ne žele ratificirati zbog skrivene ideologije. Podsjećam da Bugarsk, ako bugarska vlada, dok bugarska e, predsjeda vijećem, je povukla početkom godine svoj e, projekt ratifikacije, što nam oslikava e, trenutnu situaciju. Dakle, opet smo su izvjestiteljice ja butle dopis Bugarskoj i nismo dobili nikakav odgovor. Pozdravljam isto tako rad povjernika za ljudska prava Vijeća Europe koje se isto tako jasno obratio no argumentacija je iskrivljena s krivim argumentima, lažnim argumentima, dakle jako je teško e, biti uvjerljiv. No ipak želim čestitati Hrvatskom saboru koji je usprkos e, brojnim e, demonstracijama u, na ulicama Zagreba izglasao ratifikaciju. Ponavljam, riječ rod ne skriva ništa iza sebe, nikakve skrivene ciljeve nema i nema nikakve perverzne naume. Tu se radi samo o ženskom, o rodu, rodu žene koji je, u, koji je ovdje e, disproporcionalno ugrožen. Dakle, mi ne, ne predstavljamo prijetnju europskim obiteljima, već je nasilje to prvo, e, ta njihova glavna uzroga, ugroza. I evo ga, uskoro ćemo imati prvu godinu od e, ratifikacije i potpisivanja i nadam da ćemo uskoro svi e, to ratificirati. Danas će biti e, sastanak s ovim u vezi i nadam se da će nas države članice jasno i glasno shvatiti. Hvala. Thank you very much, Hvala lijepa su predsjedatelju. Za početak dopustite mi da i e, svim srcem podržim što je rekla moja su izvjestiteljica Dalon e, Bonife. I e, hvala također i plavnoj službi koja je dala vrlo jasne pravne argumente i zato nije bilo zapravo nikakve utemeljenosti da države članice e, okljevaju ratificirati Istanbulsku konvenciju. Jer potpisivanje nije krajnji rezultat procesa, mora doći do ratifikacije, odnosno zaključka pristupanja i tu kodeks ponašanja zaista jest ključan kako bismo u zajedno sa vijećem e, zapravo dogovorili šire pristupanje Europske unije Istanbulskoj e, konvenciji. Kao što je rekla kolegica, mnoge stvari još nisu dobile e, odgovor, naime mnogi razlozi za zabrinutost. S obzirom na ovo što smo danas čuli od pravne službe i s obzirom na to da je velikom većinom u rujnu naše izvješće izlasano u Europskom parlamentu i to je bio potpis iz velikog broja zemalja, iz velikog broja klubova, velikog broja zastupnika, dakle da pišemo predsjedniku Tajaniju kako bi se tražilo da se na vijeću eh, ubrza pitanje kodeksa ponašanja, jer kao što je rekla Kristin Revodalon, potpisivanje prošle godine bilo je vrlo značajno. To je bio dan pun emocija jer tu se radi o tolikom broju žena i djevojčica koje su žrtve tog strašnog nasilja. Zaista nije prihvatljivo da nakon godinu dana vidimo da se toliko malo toga dogodilo. Podsjećam sve vas da se radi o ženama koje se maltretiraju, tuku, e, ubijaju djevojčicama koje se osakačuju. Ovdje ne govorimo o ideologiji ili religijama, jer ovo je jedini međunarodni ugovor koji e, se definiraju ovi problemi i koji e, se e, žele boriti protiv ovog kaznenog dijela nasilja nad ženama i nasiljama u obiteljima. To ne radi niti jedan drugi međunarodni instrument. Evo, sada je i e, pozdravljam i Rumunjsku i Hrvatska je zaista, usprkos mnogim problemima, pokazala kako predvodi i uspjela je provesti e, to kroz Hrvatski sabor. I još e, molim preostale zemlje koje nisu ratificirale da to učine. Što se tiče rodno utemeljenog nasilja, ponavljam još jednom da se u potpunosti krivo tumači konvencija. 8. ožujka na Međunarodni dan žena predsjednik Tajani je zaista pozvao da se ratificira konvencija i pozvao e, pravobranitelja za ljudska prava Vijeća Europe koji je vrlo jasno to e, rekao. Citiram, argumenti kojima se kaže da riječ rod imaju neki e, tajni plan iza toga apsolutno nije točno. To je jednostavno slađenje onoga e, E, kako društvo gleda na muškarce i žene. To je protiv borbe nad stereotipima, a ne e, način na koji se gleda na razliku između muškaraca i žena. On je jasno rekao da je nasilje to koje ugrožava e, jednakost među muškarcima i ženama, a ne konvencija. Evropska eh, unija tu ima i predsjedništvo ima odgovornost i zaista nije u redu da je predsjedništvo blokiralo proces ratifikacije. Kristin i ja i mnogi drugi i dalje smo i tekako angažirani i zalažemo se za nultu toleranciju kada se radi o nasilju nad ženama. Hvala lijepa i eh, Hvala našim suizvjestiteljicama što su to rekli i mi ćemo iz toga izvući zaključke. Međutim, prije kraja sastanka e, želim postaviti pitanje našim članovima da li se žele možda javiti za riječ na raspolaganju. Imamo vremena do 9.45 pa molim da oni koji se jave za riječ ne govore dugo. E, Gospodin Neutel. Oprost. Zahvaljujem. Jako ste dobro izgovorili ovo moje prezime. Ja bih htjela podržati kolegice u onome što su rekle. Ali htjela bih e, izložiti pravnoj službi jedno drugačije stajalište. Vi ste rekli da pravna osnova s jedne, e, strane da se tiče sprečavanja kaznenog dijela, a s druge strane zaštite žrtve, odnosno prava žrtve kaznenog dijela. Dakle, to je u skladu s onime što su rekle kolegice, ali e, znači je li to pravna osnova u Istanbulskoj konvenciji? Zar ne bi trebala biti pravna osnova i spolna ravnopravnost? Naravno da moramo se brinuti za pravo žrtve, za zaštitu žrtve, za sprječavanje kaznenog dijela, to je sve važno, ali nije li najvažnije da pravna osnova zapravo bude pravo na život bez nasilja i ravnopravnost spolova? Nismo li mogli naći pravnu osnovu koja će vrlo jasno govoriti o ravnopravnosti, o jednakosti? Htjela bih ovdje čuti sada vašu ocjenu kao pravnih stručnjaka, jer ako se ograničimo samo na sprečavanje kaznenog dijela i na pravo žrtve kaznenog dijela, to čini samo jednu stvar, zadovoljava samo jedan aspekt, odnosno stigmatizira žene. Riječ je o tematskom nasilju protiv žena to nisu samo kaznena dijela i nije samo riječ o žrtvama, nego se radi o polovici evropskog stanovništva koje je sustavno predmet takvog nasilja. I upravo zato trebamo e, osigurati ravnopravnost spolova. Hvala lijepa, da, mogli bismo prikupiti nekolicinu pitanja za pravnu službu. Sada Malin Bjork. Hvala lijepa. Zahvaljujem i našim suizvjestiteljicama e, na onome što su rekli, u potpunosti se s njima slažem. Samo par riječi bih rekla iz E, moje perspektive iz perspektive kluba zastupnika GUE. Istanbulska konvencija je izvrstan instrument. Bilo je teško pregovoriti, dogovoriti i pregovarati o tome, ali sve države članice su potpisale, jer ovdje se govorimo o stereotipima, o strukturi vlasti i tako dalje. Da, u tom smislu je ovo nešto što prednjači i E, novina je i zato to trebamo postaviti. Drago nam je da su e, sve zemlje potpisale, još uvijek treba da preostalih deset zemalja ratificiraju. Zaista je zabrinjavajuće da se sada organizira otpor. To nisu e, velike skupine, ali su i dobro organizirane. Radi se o konzervativcima, nacionalistima, protiv LGBTI skupina i tako dalje i sada dobivaju velik dio javnog prostora. Takve stvari i e, je nešto, su nešto što ne možemo prihvatiti. I e, ne možemo e, dopustiti da se ove stvari dovedu njima u ruke. Moramo pisati Tajaniju i bugarskom predsjedništvu da ali moramo ići i dalje i E, moramo se zaista tome usprotiviti i e, boriti se e, protiv i tražiti naša prava. Ja sam inače izvjestiteljica odbora FM za proračunska pitanja i zato mislim da moramo napraviti sve što možemo kako bismo napredovali i moramo biti ponosni na ovu konvenciju. Ja kao feminist E, smatram da ne možemo imati prava jednih protiv drugih. A to je upravo ono što ove snage koje se mobiliziraju protiv Istanbulske konvencije sada govore. Oni govore pa to je, ide protiv obitelji i e, protiv prava LGBTI skupine. Nažalost, Istanbulska e, konvencija to ne radi, nažalost po mom mišljenju, ali zaista moramo se boriti protiv takvih snaga, jer takve snage koje se mobiliziraju protiv Istanbulske konvencije, mobiliziraju se i protiv žena i protiv LGBTI skupine. To su zapravo isti ljudi. To su ljudi koji su e, neskloni e, ženama i neskloni lgbt i skupini. Ne smijemo ljude tako suprostaviti jedne protiv drugih. Moramo također u ovu raspravu uključiti građane, jer tu se radi o ženama, e, o e, tijelima žena, a žene se zaista spremne za to se zalagati. Hvala, Terry Weinker, izvolite. Hvala lijepa. E, podržavam ovo na što pozivaju su izvjestiteljice da krenemo naprijed. Politički gledamo ovdje i o pitanjima polaganja računa, jer e, vrlo često političari kada govore o pravima žena, o tome rado govore preko vikenda i da se nešto treba napraviti o tome. A sada kada čujemo da neke zemlje ne žele napraviti više, e, mislim da je to katastrofalno i moramo nešto napraviti po tom pitanju pitanju. A sada se obraćam pravnoj službi, ja sam pravnica i pokušavam protumačiti ono što ste vi rekli. Vi ste zapravo pregledali cijelu konvenciju na cjelovit način i onda pregledali e, ugovor Europske unije i pokušali naći pravnu utemeljenost za Istanbulsku konvenciju. Dok je ist, e, vijeće gledalo na specifične odredbe u Istanbulskoj konvenciji i onda je u direktivama Europske unije pokušavao naći pravne presedane i reći da o ovome već zakonski prostori postoje. A mogu li sada otvoreno reći da je izgovor e, koji je dalo vijeće e, su e, bilo situacija u Ujedinjenom kraljevstvu i Irskoj. Oni zapravo e, se zalažu taj holistički pristup, dali su ovo kao izliku, a vi zapravo kažete da je pravna utemljenost drugačija. Hvala. Nadovezujem se na ovo što rekla Marija Neuhel koja kaže da nema pravne utemeljenosti za pristupanje Istanbulskoj konvenciji. Iako Europski parlament poziva na to da se znači direktiva za borbu protiv nasilja nad ženama, ali imamo pravnu utemeljenost, kaže Marija Neuhel, za e, ravnopravnost spolova. Zanima me vaše mišljenje, da li je to samo još dodatni argument, ako se ne varam, u članku 84. E, ugovora o Europskoj uniji. Hvala lijepa, hvala svim e, kolegama. Nemamo puno vremena pa ću još moći e, dodati riječ dvijema govornicima. Gospođa Kozlovska najprije. Zahvaljujem. Dame i gospode, ja želim sada započeti prvo tako da zahvalim su izvjestiteljicama na njihovom e, izlaganju. U Europskom parlamentu naravno da nitko nije sumnjao da će zapravo konvencija biti prava smjernica za čitavu Europsku uniju i za države članice i da će e, moći napraviti napredak kako bismo ratificirali dokument na razini Europske unije. Ja smatram da je to iznimno važno. Također vas želim podsjetiti da su sve države članice potpisale konvenciju i zato je pomalo čudno što se i dalje govori o tome da se ta konvencija nije ratificirala, a činjenica je da je e, konvenciju priznala i, to e, su prinjali, priznali i Ujedinjeni narodi po pitanju svih mogućih e, međunarodnih instrumenata koji se tiču zaštite žena od nasilja. Ovdje, znači, politiku iz konvencije moramo kombinirati sa politikama ravnopravnosti spolova i to je zapravo jedan važan dio konvencije koji se tiče i tog aspekta. Kada govorimo o onim temama o kojima se mnoge, za koje se mnogi ljudi bore, e, ipak postoje oni da ovakve vrijednosti, koji misle da ovakve vrijednosti pogađaju tradicionalne obitelji i da je zapravo e, znači, ovakva konvencija nešto što e, će promijeniti status žena i što će pogoditi obitelj kao takvu, je da obitelj očito funkcionira samo kroz nasilje. A činjenica je da ova konvencija nije protiv obitelji, nego protiv nasilja u obitelji to je ono na što se moramo stalno podsjećati. E sada je pitanje kako se ta, to nasilje i e, percipira. 20% europskih građana vjeruje da je e, nasilje u obitelji nešto privatno, da je to privatna stvar. Naravno, naravno da će o tome ovisiti i kako će ljudi tumačiti i percipirati ovu konvenciju. Smatramo da bi Europska unija trebala ubrzati ratificiranje na razini svih država članica i mislimo da je to ključno pitanje kako bismo mogli napredovati u razrađivanju politike e, protiv e, rodno uvjetovanog nasilja na razini Europske unije. Hvala. Puno hvala i za kraj gospodin Jurek. Zahvaljujem. U državama članicama Europske unije imamo jako puno problema. E, imamo problema sa nasiljem e, žena, imamo također problema s rodno uvjetovanim nasiljem. Na primjer, svi smo svjedočili slučajevima prisilnih brakova u nekim zajednicama i također e, načinim, odnosno provođenjima nekakvih e, nove mode u kojima se seksualnost kao takva promiče na društvenim mrežama i time se dovode u opasnost mnoge mlade žene. E, također smo i ovdje u ovoj dvorani spomenuli u nedavnoj raspravi činjenicu da e, mnogi aktivisti unutar humanitarnih međunarodnih organizacija također su počinitelji e, kaznenih dijela seksualnog iskorištavanja. E, vrlo često se ne želi govoriti o prisilnim e, brakovima, također i o znači, tom panseksualizmu koji, je, koji postoji u našoj kulturi. ili pak o političkoj e, vezi između e, tih pojedinih aspekata koje sam malo prije To je ono što nam e, zapravo potvrđuje koliko je važan ovaj dokument. Htio bih upitati naše stručnjake, postoji li neka država u Europskoj uniji je li prilikom pristupanja Europskoj uniji je li e, zapravo prihvatila e, također e, i reformu svog kaznenog sustava po pitanju kaznenog progona zbog kaznenog dijela nasilja u obitelji. Dakle, ja bih samolio našeg osoba da, nam da mi odgovore na to pitanje. Osim toga, htio bih reći još nešto. U Poljskoj, u mojoj zemlji koja je ratificirala konvenciju, postoji jako puno osoba koje su i dalje protiv ratifikacije. Puno puta je to riječ o e, ženama. Evo, Dakle, također i neke žene, ministrice, znači osobe na visokim pozicijama u vladi e, su bile te koje su javno istupale protiv Istanbulske konvencije. E, naravno da mnoge od njih također i smatraju da je to nešto socijalno, u socijalnom smislu pozitivno, ali ne znam je li baš e, korektno da na neki način žene budu izložene u takvoj borbi. Mm, ja bih također zamolio ovdje stručnjake koji su pred nama da nam e, kažu još neke dodatne pravne elemente vezane uz konvenciju, odnosno e, koji je pravi cilj zapravo te konvencije i što će Europska, e, unija postići kroz ratifikaciju te konvencije? Hvala, dajem sada riječ predsjednika pravne službe. Imate pet minuta, nažalost ne više. Hvala lijepa. Stvarno ću pokušati biti vrlo kratak. Što se tiče pitanja jednakosti, to je samo jedan mali dio, dodatni dio konvencije. Uzeli smo u obzir činjenicu da je Europska komisija e, predstavila e, svoj prijedlog na osnovi članaka 82. i 84. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije. Prema tome mi smo morali napraviti objektivnu analizu cilja i sadržaja konvencije Slijedom te analize možemo jednostavno ponoviti da su članci 82. ispravna pravna utemeljenost, to je zaštita e, žrtava i e, eventualno članak 84. E, koji govori o sprečavanju. Što se tiče članka 78. zastupnica je korektno proučila da se radi o dodatnim pitanjima, dakle e, e, azila, to je samo dodatno u e, Istanbulskoj konvenciji. Dakle, mi smatramo da nije prikladno da se to uključi u pravnu utemeljenost. A što se tiče dokumenta o kojem ste pitali, mi smo poslali pravno mišljenje. Ne znam imamo li još i druge dokumente, osim dokumenta koji su javni dokumenti komisije vijeća vezani za samu konvenciju, ali u svakom slučaju na raspolaganju smo vam da vam damo sve te dokumente. Još jedno pitanje vezano za nasilje u obiteljima prije otprilike pet godina ili manje e, pravna služba načinila je mišljenje o nadležnosti Europske unije u tom području. Jasno je da borba protiv nasilja u obitelji je e, prvenstveno na, u nadležnosti država članica, a ne Europske unije kao takve. Pozivam se dakle na to pravno mišljenje koje smo načinili u to vrijeme za odbor FEM. Ne znam želi kolega još nešto dodati, u svakom slučaju stojimo vam na raspolaganju za više informacije ili dokumenta. Puno hvala. E, hvala lijepa. Nemamo puno e, e, vremena, ali u e, smislu odbora LIBE, vrlo ću jasno reći da stojimo iza dvije su izvjestiteljice, ali također i e, pojašnjenja e, zastupnika o pravnoj utemeljenosti. Ništa od toga ne daje na znanje da ne bi trebalo se nastaviti s ratifikacijom i s kodeksom ponašanja. E, čuli smo da bi možda bilo dobro uključiti ovdje pitanja ravnopravnosti i tako dalje, ali e, svo dužno poštovanje e, ne bismo trebali ne uzeti u obzir dugačka pravna mišljenja koje smo jako dugo čekali, a onda to ne napravimo. E, kako odbor Libe, tako i odbor FEM uputit će pismo bugarskom predsjedništvu. Oni trebaju e, znati što su tražili naši odbori, dvije su izvjestiteljice, e, kako se s tim ne bi kasnilo. Isto tako što se tiče svih dodatnih mjera koje bi trebalo uzeti, molim su izvjestiteljice iz odbora Libe da e, nam također kažu ako imate neke bitne ideje e, da nam to kažete jer nemamo puno vremena. Trebamo to napraviti krajem ovog predsjedništva i početkom sljedećeg, ali mislim da je odbor Libe jasno smatra da nema ništa u pravnom mišljenju što bi ovo sprečavalo da se napravi. E, I sada zamolit ću kolegicu Blinkević Ute da nam kaže nešto i zaključu ime odbora FAM. Hvala predstavnicima pravne službe na sudjelovanju na ovom sastanku. Hvala na vašim izlaganjima. Zahvaljujem su izvjestiteljicama također i svim zastupnicima koji su pridonijeli ovoj raspravi. Dopustite mi samo da u 10 sati, dakle za odbor FEM, u 10 sati je sastanak koordinatora, dok je u 11 sati naš redovni sastanak. E, hvala kolegi Marajšu na dobroj suradnji.